kao bivši dopredsjednik prethodnog odbora. Dakle, imamo sve jezike osim malteškog, ali mislim da nemamo ni članova iz Malte. Pozdravljam sve nove članove ovog odbora. Mi ćemo e, raditi zajedno sljedećih pet godina. A isto tako pozdravljam i stare članove koje mi je drago vidjeti. Moramo izabrati predsjednika i četiri potpredsjednika. Dakle, predsjedništvo. Prvo ćemo birati predsjednika koji će onda e, doći na moje mjesto i nastaviti voditi sastanak. Vidim da imamo kvorum vjerojatno imamo maksimalni broj članova, ali ipak u skladu s našim pravilima obavještavam vas da oni članovi koji nisu mogli doći danas e, imaju svoje zamjenike koji su ovdje i daću vam popis gospođa Lukašeska E, e, ima zamjenika gospodina Tomaša Francošeskog, e, gospođa Karen Daly, nju će zamijeniti Janet Dowlings, zatim gospođa Dirivens za zelene, nju mijenja gospodin Daniel Frant, gospodina Marka Campomeconija za ALDE, mijenja gospodin Roman Hajder, a gospodina Tomaša Pebera iz Pučana, odnosno iz EKR-a, mijenja gospodin Zambovski, e, gospodin Ferreira iz GUE ima zamjenicu također e, i e, članica iz GUE koju mijenja Kler Dani i neovisni član ima zamjenika Jamesa Wellsa. Ako nema prigovora možemo prijeći na glasanje. A molim vas, ako imate vašu kartu, pripremite ju. Možda nećemo morati glasati elektroničkim putem, ali ipak ju pripremite kako ne bismo gubili vrijeme. Dakle, sada Pitam tko su kandidati za predsjednika odbora? Tko se kandidira? Za zelene želim e, kandidirati Kolmar Delija. Ima li još kandidata? Nema. Molim gospođu Deli e, da kaže da li se slaže s nominacijom. E, kolege, ja sam oduševljena, jako mi je drago. Hvala e, gospođo Deli. Dakle, e, budući da nema drugih kandidata, predlažem da izaberemo predsjednicu aklamacijom. Gospođo predsjednice, molim vas zauzmite svoje mjesto. dame i gospodo. Prvo zahvaljujem eh, mom prethodniku koji je veliki prijatelj i eh, koji je pravi stup ovog odbora za promet Zahvaljujem svim članovima odbora na njihovom radu tijekom posljednjih godina i pozdravljam sve nove članove ovog odbora. Ponosna sam da ste me odlučili ponovo izabrati, odnosno da ste glasali za ženu, mladu ženu, čime ste poslali snažan signal građanima. Nikad nisam mislila da ću ponovo predsjedati ovako važnim odborom, stoga mi je to velika čast. No istovremeno sam svjesna i naše odgovornosti. Mi ćemo se sa svim izazovima e, suočiti zajedno prije nekoliko mjeseci smo primili mlade u ovom parlamentu koji od nas traže samo jedno, a to je da preuzmemo svoju odgovornost i da brzo djelujemo e, kako bi se konačno ozbiljno shvatila klimatska kriza, a sektor prometa e, e, odgovara za 30% E, stakleničkih e, plinova e, postoji veliki broj preranih smrti u Europi zbog građana koji nemaju pristup prometu. Dakle, vi ćete biti aktivni protagonisti koji moraju olakšati promet svim našim građanima koji bi e, trebali zauzeti novi način života, poštivati okoliš, otvarati održiva radna mjesta. Ja ću pred predsjedati ovim odborom i bit ću predsjednica svih članova ovog odbora. Moja vrata su vam uvijek otvorena. Sad se obraćam tajništvu. Vi niste birokrati, vi ste stručnjaci e, koji rade za članove. Dakle, vi ste stupovi ovog odbora. Mm, trebamo završiti paket za mobilnost. I da, gospodine Marinesku, mi ćemo morati to dovršiti. Možete računati na mene, bit ću vrlo ambiciozna još uvijek moramo voditi rasprave sa vijećem i komisijom e, u trijalogu i računam na sve vas e, da radite na tome. Nadalje moramo raditi na paketu za avijaciju, moramo umanjiti emisije stakleničkih plinova, a isto to nam je potrebno i u pomorskom sektoru. Mi ćemo osigurati da svi problemi sigurnosti kad je riječ o pomorskom prometu e, budu uzeti u obzir. Moramo donijeti zakone kako bi se usvojile izmjene u digitalnoj tehnologiji Potrebna su nam i bolja socijalna pravila. Moramo stati na kraj socijalnom dumpingu. Potrebna nam je doista socijalna Europa koja ide u pravom smjeru. I na kraju bih rekla nešto važno. Ovaj je odbor otvoren za građane i zato Mislim da je jako važno održavati forume za građane kako bi građane mogli e, dolaziti ovdje i razgovarati s nama. Mi se zalažemo za inovacije, e, imat ćemo nagradu e, za inovacije, ali važno je također i podržati povelju o izbjegavanju sukoba interesa. Moramo biti transparentni. Evo sad gledamo gospodina Marineskova i ponavljam, ovaj odbor će se hrabro nositi e, i otvoreno u raspravama sa vijećem e, i komisijom. Uvijek ću dobro zastupati e, uvijek ću dobro zastupati interese parlamenta. Naš odbor će biti čvrsti stup a građani od nas očekuju konkretne projekte. Ja ću učiniti sve što mogu i dati sve od sebe da ovaj parlament radi uspješno. A sada prijeđimo na glasanje za predsjedništvo. Pa prvo pitam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 Dakle, mi ćemo zauzeti uravnoteženi pristup promet znači i radna mjesta i veća gospodarska konkurentnost a i bolja kvaliteta života predlažem kolegu iz socijalista i demokrata iz Švedske Johana Dansona koji dolazi E, iz e, tog okruženja Također predlažem i trećeg dopredsjednika u ime socijalista i demokrata Ištena Ujhelija e, koji je također orijentiran poslovnom svijetu, ima iskustva Dakle, Johan Danielson i Ištvan Ujheri. Gospodine Danielson, prihvaćate li kandidaturu? Dragi kolege, vrlo mi je drago prihvatiti ovo imanova, ovu kandidaturu. Hvala gospodine Danielson. Ako nema drugih kandidata, onda glasamo aklamacijom. Vi mi se možete sad ovdje pridružiti kao prvi potpredsjednik, a sada izbor drugog potpredsjednika. Ima li kandidata? Gospodine Marinesku, imate riječ. Gospođo predsjednice, za EPP gospodin Šulce. Postoji li još koji kandidat? Ne. Gospodin Šulse, da li se slažete? Gospođo predsjedavajuća. Gospođo eh, predsjednice, danas je ovo nešto najljepše što mi se moglo dogoditi. Ja vrlo rado prihvaćam ovaj prijedlog i rado vam stojim na raspolaganju. Predlažem dakle da glasujemo aklamacijom. Gospodin Šulce, možete mi se pridružiti. Nastavimo. Imamo li kandidata za mjesto trećeg potpredsjednika, gospodine Bratski? Ja sam već predložio na Ujherija, pa vas molim da ga podržite najbolje aklamacijom. Hvala. Ako nema drugih kandidata, imate riječ. E, da li se slažete kandidaturom za trećeg do predsjednika? Hvala kolege. Veliko mi je zadovoljstvo što sam kandidiram i ja bih rado služio u ovom odboru ovdje u parlamentu. Budući da nema još kandidata, Evo, aklamacijom e, biramo. Izvolite mi se pridružiti. A treći, odnosno četvrti do predsjednik imali kandidata. Hvala u ime kluba ID. Predlažem gospođu Šeliro Šantö za mjesto potpredsjednice. Ima li još kandidata? Hvala, čestitam na izboru, a ja predlažem eh, gospodina Žan Kristof Vodhena iz kluba Renew. Hvala. Hvala. obzirom da imamo dva kandidata, gospođu Le i gospodina Hotensa iz Renew Europe. To je bivši ALDE. Dakle, svi se slažu da imamo dva kandidata Gospodin Olivier iz IDEA, pa suprotno svim pravilima e, poštenja i demokracije ovo je farsa. To znači da naš klub možda neće imati mjesto u predsjedništvu, a prema poslovniku parlamenta izričito se kaže da i e, mali klubovi moraju biti zastupljeni ali zbog ovog drugog kandidata naš klub bi mogao izgubiti mjesto u predsjedništvu. Smatram da je to škandal i molim da kolege isprave e, tu nepravdu tako što će glasati za gospođu Lešant. Hvala. Pa mislim da nitko u ovom odboru e, nam ne bi smio docirati o demokraciji. Imamo e, dvojicu kandidata. Da li se svi slažu da glasuju o njima? Da. Svi se slažemo. Sada ćemo glasati elektroničkim putem. E, gospođa Le Chanteur i gospodin Heusen, da li se slažete s kandidaturom, da ili ne? Ja zahvaljujem e, svim članovima e, kluba Identitet i demokracija i prihvaćam. E, gospodin Hojtens, da li se vi slažete s kandidaturom? Pa bila bi mi čast služiti kao četvrti dopredsjednik u ovom odboru. Dakle, imamo Dvoje kandidata glasat ćemo elektroničkim putem. Imate li svi karte? Dakle, sada ćemo prvo imati probno glasanje. Ako ste zadovoljni, pritisnite zeleno, ako ste nesretni pritisnite crveno. Ovo je samo test. Ako ste sretni zeleno, ako ste nesretni crveno. Zatvaram glasanje. Pa 40 vas je jako sretno, dvoje ne zna. Dakle, postupak glasanja za četvrtog e, potpredsjednika je vrlo jednostavna. Zeleno je za gospođu Lešant. a crveno za gospodina Hotensa. Dakle, zeleno za gospođu Lešant, a crveno za gospodina Hotensa. Jesu li svi shvatili? Otvaram glasanje. Tout le monde a voté Le PP. Jesu li svi glasali? Pa imamo jedan glas suviše, to nije dobar početak. Dakle, u EPP-u jedan glas više, treba nam jedan glas manje iz EPP-a. Dobro. Dakle, zatvaram glasanje. Trideset jedan za gospodina Hotensa, a šesnaest za gospođu Le Molim vas, gospodine Hotens, dođite i pridružite mi se na podiju. Je vous donne rendez-vous. Poštovane kolege, sljedeći je sastanak 24. srpnja u 9 ujutro, pa vas molim da nazočite. A Koordinatori će se sastati idućeg tjedna 19. srpnja. Ako nema više komentara, zatvaram sastanak. Hvala vam.